Uh, uh, dragi potpredsjedniče Europskog parlamenta, dragi zastupnici, dragi gosti iz nacionalnih parlamenta, dame i gospodo. Drago mi je da vas mogu ovdje pozdraviti kao predsjednik odbora za pravna pitanja i poželiti vam dobrodošlicu na forum za građansko pravo i pravdu 2015. Ovaj forum organiziramo zajedno sa resornim odjelom C te sa upravom za suradnju s nacionalnim parlamentima. Forum organiziramo svake dvije godine kako bismo omogućili zastupnicima nacionalnih parlamenta, zastupnicima Europskog parlamenta i akademicima te razgovaraju o novim razvojima zakonodavstva u području građanskog prava i pravde u Europi. Danas je s nama 13 eh, zastupnika iz nacionalnih parlamenta i mm, hvala vam na vašem interesu eh, u ovom jako važnom području eh, zakonodavstva. Kao posljedica europskog, e, europske integracije sve više Evropljana živi prekogranične živote. Time što žive, što se nastane u nekoj drugoj zemlji članici, što sklope brak sa građaninom ili građankom druge zemlje članice ili samo zato što putuju u drugu zemlju članicu. Jako puno se govori o, kazneni, o implikacijama kaznenog zakona na takvu mobilnost. No, vrlo se često zaboravlja da će građani e, mnogo vjerojatnije doći u doticaj sa građanskim pravom jedne druge zemlje nego sa kaznenim pravom. Prosječni prosječna osoba zapravo nikada ne dolazi u doticaj sa kaznenim sudovima. A građani koji sklapaju brakove, koji e, nasljeđuju, or jednostavno posluju preko granica, će zasigurno doći u doticaj sa propisima građanskog prava druge zemlje članice. Evropska unija i još specifičnije Europski parlament pokušavaju odgovoriti na taj izazov time što će osigurati odgovarajući pravni okvir kojim će se regulirati razlike između različitih pravnih sustava u prekograničnim situacijama. Primjeri nedavnih ostvarenja su nova e, uredba Brisel 1 koja ukida zahtjev egzekvature, te uredba o pitanjima nasljedstva koja građanima koji posjeduju imovinu nekoliko zemalja članica da reguliraju pitanja nasljedstva na mnogo jednostavniji način nego što je to bilo ranije. No ne smijemo se prepustiti dojmu da je sve savršeno. Još ima jako puno problema na primjer u olakšavanju administrativnih postupaka za e, mobilne građane ili u, o osiguravanju poštenog rješavanja obiteljskih sporova preko granice. Cilj ove radionice jest sagledati sva ta ostvarenja i probleme te razmisliti što dalje. Stoga bih e, zahvalio svima koji su došli na današnju konferenciju a želim zahvaliti i onima koji moraju e, pratiti ovaj sastanak putem video linka zbog povećanih sigurnosnih mjera koje se trenutačno primjenjuju u parlamentu. Veselim se što ću čuti vaša mišljenja i što ćemo sudjelovati u raspravi. Sada ću dati riječ gospodinu e, Valkarselu Siso, našem potpredsjedniku zaduženom za odnose sa nacionalnim parlamentima. I u ovom trenutku želim poželiti i dobrodošlicu gospođi Delvoj, ona je potpredsjednica odbora za pravna pitanja. Gospodine Valkarsel, izvolite. Hvala vam, gospodine Svoboda, predsjedniče odbora za pravne poslove, dame i gospodo. Dopustite mi da vam najprije kažem da mi je iznimno drago da mogu zajedno sa vama otvoriti ovaj forum o e, građanskim pravima pod naslovom prekogranične aktivnosti u Europskoj uniji, olakšavanje života građanima. E, ja sam potpredsjednik ovoga doma i zadužen sam za odnose sa nacionalnim parlamentima Europske unije. Kao što je rekao gospodin Svoboda, je danas ovdje s nama 13 kolega, zastupnika nacionalnih parlamenta a 36 e, je gostiju ukupno, dakle, i zastupnika i državnih službenika. E, svi su oni došli iz 19 nacionalnih parlamenta, iz Belgije, Austrije, Hrvatska, Cipra, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Latvije, Luksemburga, Malte, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Švedske. I ponavljam vam svima još jednom dobrodošlicu. Osim njih s nama je i osam predsjednika ili potpredsjednika odbora za pravna pitanja iz tih država članica. Drago mi je da mogu govoriti pred zastupnicima nacionalnih parlamenta zato što je tema naše današnje rasprave ključan dio upravljanja Europske unije. E, ima, ima smisla organizirati ovakav međuparlamentarni sastanak. Europska unija ima nadležnosti u području pravosudne suradnje i to od eh, potpisivanja ugovora iz Amsterdama. Od tada to je područje zajedničke nadležnosti, eh, dakle i na nacionalnoj i na europskoj razini. I danas možemo reći da eh, pravna stečevina Europske unije u području privatnog međunarodnog prava je doista značajna no većina nadležnosti u e, području pravosuđa su još uvijek na nacionalnoj razini. I bez obzira na to, Europska unija može djelovati preko alata usklađivanja nacionalnih zakonodavstava. No, bez obzira na to, mi smatramo da je jako bitno ostvariti ravnotežu između nacionalne i europske razine slobodno kretanje mm, proizvoda, usluga, kapitala i osoba e, se neprestano povećava i to naravno vodi do potrebe da se razvijaju među, prekogranični odnosi. Posljedično stvara se potreba da se grade mostovi između različitih pravnih poredaka. I ovdje namjerno koristim izraz graditi mostove zato što upravo to odražava činjenicu da različite nacionalne stvarnosti i kulture moraju biti uzete u obzir, ali se istovremeno moraju i povezati. Ove godine se ova konferencija koncentrira na pitanja privatnog međunarodnog prava. Dakle, pravna pitanja koja proizlaze iz prekograničnih e, aktivnosti. Međunarodno privatno pravo govori o tome koji su mjerodavni zakoni u slučaju kolizije prava i nadležnosti i pokriva sve, sva područja građanskog prava, definira pravila i postupke za pojedince u njihovim međunarodnim odnosima. Međunarodno privatno pravo, bez obzira na svoje ime, je još uvijek nacionalno pravo. Svaka zemlja, svaka zemlja članica definira vlastite, vlastite propise o tome kako riješiti e, koliziju prava. A to može dovesti do e, sukoba između zemalja. Veliki problem za građane može biti praksa odvjetnika da rješenje svojih međunarodnih sporova traže između različitih sudova koji mogu biti mjerodavni i koji će, dakle, ovisno o propisima, dati odgovor koji će više odgovarati njihovim potrebima, potrebama. To je ono što se zove forum shopping ili traženje najpogodnijeg pravnog sustava. I ova današnja radionica će se koncentrirati na pitanje što može učiniti Europska unija kako bi život europskih građana bio jednostavniji kada se nađu u takvim prekograničnim situacijama. U tom području e, načelo subsidijarnosti je temeljno načelo kojem se vodimo. I subsidijarnost je koncept kojim je vrlo blizak. Kao predsjednik odbora regija između 2012. i 2014. godine imao sam privilegiju predsjedati institucijom koja samo sebe gleda kao čuvaricu subsidijarnosti. U tom razdoblju sam u okviru svojih ovlasti se pobrinula da se vrši demokratska kontrola europskog zakonodavstva. Kako Europska unija ne bi išla dalje od uloge koja je predviđena, te kako bi sve institucije odigravale svoju ulogu u cilju učinkovitosti, djelotvornosti i u korist europskih građana. Subsidijarnost je, bez obzira na to, e, koji ide u dva smjera. U smislu da dakle, može ograničiti izvršavanje nadležnosti Europske unije, no isto tako može dovesti do djelovanja Europske unije kada je moguće dodati, dakle dodanu vrijednost na nacionalnoj ili regionalnoj razini. U mojoj ulozi kao potpredsjednik Europskog parlamenta osiguramo vam da ću nastaviti raditi u tom smjeru. Uvjereni smo da suradnja između različitih razina upravljanja i institucija da se to, ta, ta suradnja mora odvijati prije usvajanja zakonodavstva uz e, sudjelovanje nacionalnih parlamenata i upravo ova radionica na kojoj sudjeluju naši predstavnici iz nacionalnih parlamenata je zapravo vrlo dobar, dobra prilika da o tome razgovaramo. Uvjeran sam da je djelovanje Europske unije i opravdano i potrebno u području građanskog prava, no ne smijemo zaboraviti i odgovarajuću ravnotežu u izvršavanju podijeljenih ovlasti i to moramo vrlo oprezno činiti. Isto tako to moramo redovito revidirati. To je posebice važno u području obiteljskog zakona u kojem su zemlje članice prenijele manje ovlasti nego u ostalim područjima privatnog prava. Stoga vijeće mora e, odlučiti jednoglasno nakon savjetovanja sa parlamentom. Obiteljsko pravo je jasan odraz e, situacije u jednom društvu. To ne znači da sociološke prakse u zemljama članicama da su mm, potpuno neovisne o vanjskim e, utjecajima i da se ne mogu mijenjati. Ne. To znači da se moraju uzeti specifičnosti svakoga društva i da se mora očuvati u mjeri u kojoj je to moguće to pravo. Stoga se i rodila ideja koju sam ranije spomenuo, ideja o izgradnji mostova između različitih pravnih sustava. To je puno bolje nego jednostavno usklađivati i nametati e, jedinstveno zakonodavstvo na razini Europske unije. Osjetljivost te je priznata u ugovoru koji daje nacionalnim parlamentima mogućnost da izraze svoj prigovor u roku od šest mjeseci nakon usvajanja mjera Europske unije, uključujući dakle i e, mogućnost da se potpuno blokira usvajanje. Poglavlje 3 koje se odnosi na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima ugovora o funkcioniranju Europske unije u članku 81 definira da Europska unija mora razviti pravosudnu suradnju u e, građanskim pitanjima e, koje se odnose na prekogranične aktivnosti. Moguća područja europskog djelovanja su zapravo sva područja koja su definirana u članku 81 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Taj članak definira da Europski parlament i vijeće da će usvojiti u okviru zakonodavnog, redovnog zakonodavnog postupka mjere kojima će se zajamčiti, na primjer, uzajamno priznavanje i izvršenje presuda i odluka u izvansudskim predmutima među državama članicama, zatim prekograničnu dostavu sudskih i izvansudskih pismena ili usklađenost pravila država članica koja se primjenjuju u vezi sa sukobom zakona i sukobom nadležnosti. Zatim suradnja pri prikupljanju dokaza, učinkovit pristup pravosuđu, uklanjanje prepreka za neometanje odvijanje građanskih postupaka te ili razvoj alternativnih metoda za rješavanje sporova. To je dakle su samo neki. Stoga ovaj forum o građanskom pravu i pravdi, o prekograničnim aktivnostima Europske unije, dakle kako olakšati život našim građanima, e, se dijeli na tri dijela koja pokrivaju upravo te aspekte sadržane u članku 81 koji sam upravo iznio morat ću malo usporiti jer naši prevoditelji se muče. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Svaki zakonodavni e- akt na kojem se radi je dio dokumenata koji se obavezno moraju poslati nacionalnim parlamentima. To stoji u članku 12 ugovora o Europskoj uniji. Nadalje, nacionalni parlamenti imaju pravo uložiti prigovor na odluke o određenim aspektima obiteljskog e, zakona koje dakle ima međunarodni učinak. I dopustite mi da inzistiram na sljedećem. Takva se odluka može donijeti samo u okviru redovnog zakonodavnog postupka pod uvjetom da se se svi parlamenti slažu. Znamo da na kraju nacionalne i regionalne uprave su te koje moraju provoditi zakone Europske unije. Javne vlasti, pravosuđe, javna uprava se nalaze mnogo bliže građanima. I upravo su ta tijela ona koja će morati odlučivati o rješenjima u slučaju sporova, čak i da je, kad su sporovi prekogranični. Stoga je ključno da e, zastupnici Europskog parlamenta, baš kao i zastupnici nacionalnih parlamenta, surađuju kada je riječ o donošenju zakona. U tom cilju smo organizirali ovaj forum odbora za pravne poslove i pozvali predstavnike nacionalnih parlamenta. Cilj je pozvati stručnjake, dakle ili e, profesionalne ili akademske, koji mogu govoriti o problemima koji se javljaju te e, razgovarati sa zastupnicima europskih parlamenta. Sve to u cilju da se poboljša zakonodavstvo na razini Europske unije, na nacionalnoj razini ili na e, regionalnoj razini. Stoga, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, to je zadatak koji nas ovdje čeka i ja, vas, ja vam već unaprijed zahvaljujem zato što vjerujem da je e, ovakvim zajedničkim radom uspjeh zajamčen. Hvala vam svima i ispričavam se našim e, stručnjacima, prevoditeljima ako sam bio malo prebrz. Hvala vam. Hvala vam, gospodine e, dopredsjedniče, na vašim e, riječima. A sada pozdravljam gospođu Ines Libina Egnere u ime e, latvijskog predsjedanja vijećem. Gospođa Libina Egnere je potpredsjednica Sejme Latvijskog parlamenta i ujedno potpredsjednica odbora za pravna pitanja. Izvolite. Poštovani član, e, zastupnici u parlamentu, dragi kolege, e, velika mi je čast što sam danas ovdje i što vam mogu prezentirati ono što e, latvijsko predsjedanje želi napraviti u području građanskog prava. Prvo latvijsko predsjedanje događa se nakon što su i novi parlament i komisija preuzeli svoje dužnosti, pa je za nas izazov da krenemo u taj novi ciklus zakonodavstva u, sa strane vijeća. Sve će kretanje pojedinaca i kapitala unutar Europe dovodi do sve većeg broja građanskih slučajeva koji su prekogranične prirode. Stoga je unapređivanje međunarodnog privatnog prava i prava trgovačkih društva Europi nešto što je jako važno. Ne može se zanemariti činjenicu da je ovo područje zakona sve više povezano sa ekonomskim rastom kao i sa razvojem i jačanjem internog tržišta. Stoga Latvijsko predsjedništvo definira promicanje rasta u Europi kao jedno od svojih prioriteta, a to uključuje i promicanje koncepta pravosuđa za rast u području pravosuđa. Vezano za taj prioritet, Latvijsko predsjedništvo je već e, krenulo u rad na određenom broju zakonodavnih akata u području građanskog prava i prava trgovačkih društava i dopustite da nešto kažemo svakom od njih. Predsjedništvo je na vrh e, kao svoj prioritet odredilo uredbu o javnim ispravama. Europski zakonodavac treba učiniti najviše što može da bi smanjio administraciju i pojednostavnju slobodno kretanje osoba unutar Europske unije. Pojednostavljeni režim javnih cirkulacije javnih isprava vazan je doprinos upravo u tom smjeru. Rasprave koje se vode u vijeću o javnim uredbi o javnim ispravama dosta su složene i dugotrajne. Do kraja 2014. ministri pravosuđa su se dogovorili o tome da pristup treba biti oprezan. Naime, treba se smanjiti opseg uredbe samo na dokumente građanskog statusa. Taj oprez međutim ipak omogućuje da se napreduje gdje će praksa pokazati da je uredba dobro služi svojoj svrsi i olakšava život evropskih građana Stva, daljnjo proširenje opsega uvijek će se moći razmotriti. Još jedno pitanje koje je dovelo dugih rasprava na razini vijeća je pitanje vanjske nadležnosti, posebno u svjetlu nedavnog mišljenja Evropskog suda 1 kroz 13. U međuvremenu, nakon, pet, nakon što je pet radnih skupina pod latinskim predsjedanjem e, dovelo do napretka u radu progres, e, vijeća. Latinsko predsjedništvo namjerava doći do djelomičnog sporazuma vezano za tekst 13. ožujka na sastanku ministara pravosuđa. Ja sam sigurna da će latinsko predsjedništvo doći do sporazuma u vijeću do lipnja što će omogućiti da se krene u pregovore s parlamentom. Još jedan prioritet latinskog predsjedništva je e, revizija uredbe kojom se uspostavlja europska procedura za e, e, sporove male vrijednosti. Još jedan korak prema učinkovitijem vođenju sporova granične prisoba u smislu da se tehnološki napredak treba uključiti u sustave pravosuđa pojedine zemlje članice ministri pravosuđa su se složili vezano za poziciju e, vijeća krajem 2014. godine, a latvijsko predsjedanje je spremno krenuti u pregovore sa parlamentom da bi se došlo do sporazuma do kraja, e, do kraja svog mandata. Planira se isto tako da će se odobriti uredba o stečajnom postupku na sastanku ministara pravosuđa u Ožujku. Ona treba biti prilagođena zahtjevima novog modernog, modernog gospodarstva i treba doprinijeti glatkom funkcioniranju internog tržišta i pomoći sposobnosti pre eh, rješavanja ekonomskih kriza. Rad europskog zakonodavca vezano za eh, uredbu o sečanom postupku je primjer učinkovite i eh, plodonosne međuinstitucionalne suradnje tu se radi i o tome da se želi raditi na promicanju rasta u Europi. Europska unija raspravlja o mogućnosti kreiranja zajedničkog europskog zakona o prodaje robe i to već neko vrijeme, ali do sada ti pokušaji nisu bili uspješni. Nakon povlačenja prijedloga Europska komisija je najavila da će u svom radnom programu 2015. pripremiti modificirani prijedlog o digitalnim ugovorima koji će zamijeniti taj pokušaj. Da bi se o takvom razgovoru događaja, e, Latvijsko predsjedništvo je e, organiziralo razmjenu mišljenja na marginama neformalnog sastanka vijeća u Rigi 30. siječnja. Ministri, povjerenik i predsjedavajući odbora Juri, gospodin Svoboda, govorili su o, tome koja bi bila najbolja rješenja i kako buduća ruska legislativa o elektronskoj trgovini može pomoći i građanima i e, poslovnim subjektima da više koriste elektronsku trgovinu. Dopustite mi da kažem nešto i o utjecaju e, pravosuđa na rast jer je to jedan važan element koji će omogućiti i doprinijeti europskom rastu i konkurentnosti. Isto bih tako htjela nešto reći o stvarima obiteljskog zakona koji nisu dio eh, onog pravosuđa koji se odnosi na rast, ali su jednako važni i isto tako će se tijekom današnjeg dana razgovarati. Žel o tome razgovarati. Htjela bih naglasiti da Latvijsko predsjedništvo je posvećeno da uloži ozbiljan napor kako bi se došlo do brzog sporazuma vezano za eh, za pristupanje trećih zemalja Haškoj konvenciji o otmicama djece E, nakon što se provede rasprava u vijeću. Međutim, novi val pregovora o e, razvodu prekograničnom kao i o roditeljskoj odgovornosti kao i o bračnoj imovini treba se finalizirati, odnosno pripremni rad treba se e, završiti nakon što naši kolege u Europskoj komisiji, nakon što se provedu određen period razmišljanja određenim zemljama članicama. Što se tiče zakona o trgovačkim društvima, rasprava u vijeću vijeću odnose se na e, direktivu o pravima dioničara i o pravima tvrtki s jednim članom. Pokušavamo raditi najviše što možemo i u zaključku ja bih htjela reći da stvari privatnog e, prava su vrlo važne za svakog europskog građanina jer oni utječu na svaki aspekt našeg dnevnog radnog i privatnog života. Zbog toga mi želimo se pobrinuti da prekogranične aktivnosti poslovnih subjekata i potrošača na europskoj razini su organizirane na način da postoje odgovarajuće zaštite, da je olakšano za građane e, njihovo kretanje i isto tako da se omogući pouzdan pravi pravni okvir koji kad se radi o kreiranju obitelji ili e, pitanjima vezanim za djecu i djecu. Hvala vam svima i želim, nadam se da će nas ova radionica dovesti jedan korak bliže prema ostvarenju ovih ciljeva. Hvala vam gospođo na vašim ljubeznim riječima. A sad možemo odmah krenuti na prvu sesiju koja je nazvana manje papirologije za mobilne građane. Želio bih zamoliti profesora Jan Falhajn sa sveučilišta u Freiburgu da nam e, dade svoje uvodne napone, napomene vezano za prvu sesiju ove radionice. Ima na raspolaganju 10 minuta. Profesore, imate riječ. Hvala lijepo, dragi e, predsjedavajući, dame i gospodo, zastupnici parlamenta. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovu e, radionicu, vrlo važnoj temu. Smatram čašću što imam priliku predstaviti studiju kojoj sam koautor a, odnos, a moj, moja kolegica sa sveučilišta u Jeni, gospođa Ruin, ne može biti ovdje, ispričava jer je trenutno radi u sveučilištu u Sidnju Australiju. Pa ćete se morati zadovoljiti sa mnom. Ali sada da se vratim na moju temu. U 20. stoljeću međunarodno privatno pravo ili PIL, kako se to obično zove na engleskom uglavnom se je zasnivalo na nastavnom pravu a tek krajem 990. zemlje članice ako zemlje članice su prenijele određene nadležnosti na Europsku uniju što se tiče ovog područja i to je bila osnova za novi broj novih legislativnih mjera međutim europeizacija privatnog međunarodnog prava isto tako dovela je do problema europsko privatno međunarodno pravo kako danas, kako danas postoji nije kodificirano u jednom jedinstvenom zakonskom tekstu nego je zapravo sadržano u brojnim instrumentima koji su disparatne pravne prirode. Najvažniji izvori međunarodnog privatnog prava su e, uredbe Europske unije, iako je broj uredbi zapravo 50, zapravo prilično impresivan, a opća kvaliteta smatra se dosta dobrom. Činjenica da pentinentna pravna pravila su rasuta po velikom broju pravnih instrumenta, zapravo daje razloga za zabrinutost. Treće, treće, sadašnje uredbe ne daju jedno sveobuhvatan skup pravila i još uvijek ima određenih pravnih lakuna u sekundarnoj legislativi, posebno kad se radi o pravima trgovačkih društva. Čak i one uredbe gdje e, propuštaju pokriti određena pravila kao što, je, kao što su sporazumi o E, validnosti, nadležnosti i druga. U svim tim stvarima još uvijek se treba osloniti na druge izvore prava, a ne samo, a i među njima i na domaće pravo. Isto tako, međunarodno privatno pravo kao skup zakona nije ograničeno na specifična pravila koja će se odnositi samo na neke odnose, kao što su reklo ugovori ili rastave, nego se tu radi o, i, ima, postoji opći dio koji ima pravna načela gdje se govori o tome što se može primijetiti te pravne situacije. U tom smislu neki vrlo važni problemi kao što je učinak dvojnog državljanstva kad se eh, kad će građanski status koristiti, ne uzim, nije uzet u obzir što opet dovodi do lakuna koje se može, mora nadopuniti domaćim zakonom. I konačno treći vrt lakune je rezultat primjene međunarodnih konvencija vezano za presedane i postojeće europske zanove. Druga je nedostatak e, međunarodnog prijatnog prava u Europi je da isto tako ima i nekoliko e, e, dupliciranja, na primjer javne politike, vezano reference na državne gdje imamo više od jednog sustava kao što je Španjolska ili Ujedinjeno kraljevstvo. Trenutno svaka uredba ima specifična pravila o tim općim načelima. Očito činjenica da slični problemi se uređuju e, na više načina dovodi do dupliciranja e, određene razine. Što se tiče odredbe, to je još sve pogoršano kad se, takve, kad se takva pravila primjenjuju nekonzistentno. Na primjer, pravilo o izboru zakona različito se tumači u, viših, u višim uredbama nekonsistentnosti odnose se i na opća načela međunarodnog privatnog prava koja sam upravo e, spomenuo. Sve te zabrinutost dovele su do živahne rasprave o tome kako bi se trebalo doći do jedinstvenog zakonika o međunarodnom pravu, privatnog prava, a već 2010. Europski parlament je izrazio nadu da će konačni cilj europskog legislativnog procesa biti sveobuhvata kodifikacija međunarodnog privatnog prava. Kraj citata. U 2013. u ožujku Europska komisija je u svom rasporedu rada za do 2020. rekla da mora vidjeti kakva je moguća kodifikacija konflikta unutar postojećih zakona, posebno u ovom dijelu zakona kodifikacija se svača se shvaća kao sustavno i sveobuhvatno bilježenje cijelog jednog pravnog e, područja u jednom zakonskom tekstu. Takva kodifikacija može se imati više oblika već prema tome kako se definira to područje prava. Može se to odnositi na širi smisao međunarodnog pravnog prava gdje se govori o izboru zakona, a može se rati o građanskim postupcima u međunarodnoj razini. Ako se procedure gledaju kao odvojeno e, područje, to će dovesti do ograničenja, što će zahtijevati dva kodeksa. I e, želim isto tako nešto reći o mogućim prednostima sveobuhvatne kodifikacije. Prva takva prednost bila bi vidljivost. Europski e, kodeks mogao bi pokrenuti procese prihvaćanja u trećim zemljama što znači da bi moglo dovesti do postepene konverzije između Europskog međunarodnog privatnog zakona i istog područja zakona trećih zemalja, što bi doprinjelo međunarodnoj harmonizaciji do odluka donesenih. Drugo, jedan takav zakon olakšao bi e, primjenu u praksi, jer bi taj zakon bio dostupan. Treća europska kodifikacija bila bi izvanredna prilika da se popune sadašnje lakune u međunarodnom privatnom zakonu Europske unije koji danas postoje. No i to vjerojatno ne bi pokrilo sva pravna područja jer bi bilo teško doći do konsenzusa na, kod nekih politički osjetljivih pitanja, recimo e, suodlučivanje radnika u isto tako brojne zemlje članice već su potpisale međunarodne konvencije koje Europska unija ne može jednostavno unilateralno odbiti. Konačno još jedna prednost takvog europskog zakonika bila bi da kontradiktorne uredbe o općim načelima kao što su rava, dvojno državljanstvo i tako dalje bi se izbjegle. Na primjer uvođenjem općeg dijela svaka kodifikacija općih načela, treba međutim ostaviti prostora za bolja rješenja u pojedinačnim poljima, područjima zakona. Usprkos od svih tih mogućih prednosti, sveobuhvatna kodifikacija svakako bi se suočila i sa određenim brojem prepreka. Da počnem, trenutno nemamo opće zakonodavne nadležnosti vezano za područje međunarodnog privatnog prava na europskoj razini. Upravo smo čuli od podpredsjednika neke riječi o razlike između e, specifičnih i općih procedura u okviru međunarodnog prijatnog zakona kad se radi o pitanjima obiteljskog zakona. Prihvaćanje sveobuhvatnog europskog koda tražilo bi zahtjev da se e, e, riješi pitanje sukoba sa određenim postupcima, a posebna procedura bi trebala biti utvrđena za obiteljsko pravo. Prema tome, kodifikacija općih načela međunarodnog privatnog prava koja bi obuhvatila oba područja zapravo predstavlja ozbiljne tehničke i zakonodavne probleme, a ti su problemi još očali posebnim položajem Danske, Irske i Velike Britanije vezano za pravosudnu suradnju u građanskim e, stvarima tu su i izazovi vezani za takvu sveobuhvatnu e, kodifikaciju jer se tu zapravo radi o jačoj suradnji koja uključuje 16 zemalja članica, a pitanje je bili bi e, o te zemlje koje do sada nisu pristale na zajednička rješenja bile to spremne napraviti u ovom slučaju. Uz to imamo i neka praktične, imamo neke praktične prepreke što znači da su uglavnom e, to novi propisi pa je još uvijek nema prakse u primjeni. Prema tome e, takva kodifikacija dovela bi do nekih problema međunarodnih, e, međunarodnog privatnog prava a odnosi se ona na pristupnost i druge aspekte, međutim praktične prepreke postoje koje čine dosta neuvjerljivim samu budućnost takvog pristupa. Europski kodeks, međutim je jedini način koji se može rješavati stvari, alternativa bi bila u prihvaćanju određene kodifikacije koja bi bila ograničena, a odnosila bi se na sektorsku kodifikaciju određenih područja. I ako bi se prihvatio takav pristup imali moglo bi se odvojiti pitanje obiteljskog prava od ovih drugih prava i isto tako određene bi se stvari mogle, bi se mogle rješavati od slučaja do slučaja vezano to da li bi se prihvatilo europsko zakonodavstvo ili ne. Vjerojatno bi tu se vidjelo manje političkog otpora nego što bi to slučaj bio u jednom sveobuhvatnom zakoniku. Isto tako možemo govoriti o kodifikaciji onoga što bismo mogli zvati Rim nula kodifikacija. No tu bi se isto tako suočili sa istim preprekama institucionalnim što bi i što je predstavlja i problem kad se radi o definiranju općih načela u tom sveobuhvatnom pristupu. Znači oba pristupa imaju prednosti i mane, stoga mi e, predlažemo jedan inkrementalni proces, što znači jednu puzajuću kodifikaciju u tom smislu mi predlažemo model od tri stupa koji bi omogućio dosta koherentan okvir i doveo bi na kraju do sveobuhvatnog europskog kodeksa. U prvom stupu tog modela mi preporučamo mjere koje bi trebale upotpuniti današnji AKI. To znači popunile bi se lakune koje sada postoje u međunarodnom privatnom pravu Europske unije, koje smo već spomenuli isto tako. Došli bismo do jedinstvenih pravila vezano za određivanje i primjenu stranih zakona. U drugom stupu mi preporučamo legislativne mjere koje bi konsolidirale aki u području međunarodnog privatnog prava, što znači da bi došlo do povezivanja postojećih instrumenta kako bi do došlo do konsistentne aplikacije. A treći stup e, u našoj studiji malo detaljnije objašnjena, a sadrži određen broj mjera koje bi trebalo unaprijediti opći institucionalni okvir, a to je uspostava AKI skupine za međunarodno pravo, koje bi, koja bi, oprostite profesore, evo, vrlo sam blizu kraja. Ovo znači, radi se o praćenju primjene u praksi međunarodnog privatnog prava trebali bismo sustaviti specijalne sudove za međunarodno privatno pravo kako na razini suda europskog tako i zemalja članica i isto tako kreirati bazu podataka kako bi bio lakši pristup sudskoj praksi za praktičare i definirati proceduru koja bi omogućila preliminarno referenciranje između zemalja članica njihovih sudova i konačno unapređenje obuke sudaca i pravnih stručnjaka u području međunarodnog privatnog prava. Ukratko, Predlažemo u našoj studiji e, odlaganje mjera za prihvaćanje sveobuhvatnog zakona i predlažemo model od tri stupnja koji bi omogućio postepeno uspostavljanje sveobuhvatnog sustava, ali na dugi rok i sada vam zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo profesoru von Heim iako ste bili malo dugački, ipak je vaša prezentacija bila vrlo zanimljiva i odmah dajem riječ našem sljedećem govorniku. Želim dobrodošlicu profesoru Pieru Kaleu iz sveučilišta Paris Sud i gospodinu Michael Clancy, odvjetniku iz e, odvjetničkog društva Škotske. Ne znam tko će početi. Profesor Kaleu. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Dame i gospodo, velika mi je čast sudjelovati na ovom forumu. Ja predlažem da analiziramo e, jedan prijedlog uredbe s kojom bi mogli simplificirati javne isprave. Imamo tri osi tog prijedloga, ja ću se sotočiti na dvije glavne osi. Tu se radi o tome da se ukine e, legalizacija te da imamo određene zajedničke e, dokumente. Kao prvo što se tiče ukidanja legalizacije treba malo se vratiti na to što zapravo znači legalizacija. Legalizacija je formalnost koja se nameće kako bi se ovjerili, kako bi se vjerila autentičnost javnih isprava kada se radi na primjer o rodnom listu, o potvrdi o nekažnjavanju, o bilo kojoj vrsti javnih isprava. U svom vrlo klasičnom obliku je legalizacija jedan lanac ovjera, to je dosta dugotrajan postupak E, koji već zapravo ne postoji u EU zato što su sve države članice e, članice e, konvencije iz Haga koja daje pojednostavljeni postupak. I dalje postoji dakle postupak koji može imati različite troškove vezano o državama članicama za neke, to predstavlja besplatnu formalnost, za neke eh, imamo pristup od 50 eura po ispravama, dakle tu postoje razlike po državama članicama. Prijedlog uredbe je taj da se ukine legalizacija za izradu javnih isprava koje su eh, izdane u drugoj državi članici. Treba odmah naglasiti da ukidanje te legalizacije, da je to već nešto što je započelo u Europskoj uniji, prije svega što se tiče presuda i autentičnih e, dokumenata. Sve uredbe Brisela, Brisel 1 i Brisel 2 u svom području primjedbe preporučuju da se ne vrši legalizacija. Ukidanje legalizacije isto tako proizlazi iz međunarodne konvencije koju su države članice potpisale E, to je e, na primjer e, konvencija iz 87. ili konvencija međunarodnog odbora koji u nekim slučajima predviđa ukidanje legalizacije. Razlika je ta što imamo europski zakon koji je djelomičan, a imamo nekoliko međunarodnih konvencija koje su ratificirali određene države članice, već prema konvencijama, dakle nisu sve države članice uvijek potpisnice tih konvencija i nisu one sve nikad uključene u jednoj konvenciji. Dakle, europski građanin kada treba u drugoj državi članici predočiti javnu ispravu, mora pogledati postoji li jedan dokument gdje stoji da nije potrebna legalizacija za dokument kojemu treba, na primjer rodni list, i da li se taj dokument e, primjenjuje u zemlji porijekla porijekla, a isto tako i u zemlji u kojoj želi predati javnu ispravu. Da vam dam jedan primjer, na primjer rodni list koji je izdan u Francuskoj, njega ne treba legalizirati ako ga se želi predočiti u Irskoj, u Italiji, u Grčkoj, ali mora ga se uvjeriti u Poljskoj ili u Finskoj primjerice, jednostavno zato što te države nisu potpisnice istih konvencija u međunarodnoj sceni. Prijedlog ove uredbe je da se generalizira ukidanje legalizacije među svim državama članicama Europske unije. Taj prijedlog, čini mi se, e, predstavlja doista velik napredak. To će jasno pojednostaviti živote europskih građana kojima su potrebne javne isprave u drugim državama članicama, a to će isto tako i smanjiti troškove E, iako su oni mali, ali smanjit će se ti troškovi vezanih uz e, ovjeru, iako su, dakle, su to niski troškovi, to će i njih ukinuti, a to će isto tako prije svega dovesti do toga da se uštedi na vremenu kada se radi o predaje javnih isprava. Rizici vezanih uz ukidanje legalizacije bi bili ti da bi se mogli umnožiti krivotvoreni e, dokumenti na razini na Europske unije, jer se tu zapravo radi o tome da se ovjere te javne isprave. Taj rizik mi se čini da nije jako ozbiljan iz dva razloga. S jedne strane, kao što sam to već naznačio, ukidanje legalizacije između država članica Europske unije je već pokrenuto e, za neke dokumente i za neke države. Stoga ja ne vjerujem da će se ponovno javiti velik broj krivotvorenih javnih isprava unutar Europske unije. Prije svega, drugi razlog je taj što možemo imati velike sumnje u to hoće li ova e, konvencija vezana uz legalizaciju doista e, doprinijeti borbi protiv krivotvorenja. Ta borba protiv krivotvorenja vezana je uz to da država članica koja ovjeri javnu ispravu ima registar, da onaj e, kome se prenese javne isprave mogu pristupiti tom registru kako bi provjerila je li ta, ta ovjera autentična ili ne. E, za prije svega jezična, jezične e, pitanja možemo vrlo rijetko doista pristupiti tom registru i vidjeti takvu vrstu autentičnosti ukidanje organizacije će možda više nego do sada e, dopustiti da se uvjeri autentičnost javnih isprava zato što imamo tu mehanizam koji se tiče administrativne suradnje kada imamo opravdanu sumnju o autentičnosti neke javne isprave. Taj mehanizam će uključivati jedno središnje tijelo gdje će osobe imati pristup e, i moći će upitati je li taj dokument autentičan ili ne. Ako taj sustav dobro e, bude funkcionirao, on će vjerojatno bolje doprinijeti borbi protiv krivotvorenja nego e, zakonodavstvo vezano uz autentičnost zato što neće biti dakle tog posrednika između osoba Zatim što se tiče materijalnog e, opsega primjene, ako ukinemo legalizaciju imat ćemo popis i naravno e, imat ćemo popis koji možda neće sadržavati sve dokumente. Ja mislim da je jednostavnije u takav popis uključiti sve vrste dokumenta, bilo da se radi o presudama, o svim e, dokumentima koji se tiču građanskog statusa, zato što ako nisu uključeni u ovaj prijedlog uredbe, neće za njih vrijediti izuzetak e, legalizacije. E, dakle, ako već nisu unutar opsega primjene nekog već postojećeg europskog zakonodavstva. Ako je ovaj prijedlog ostane ovakav kakav jest, onda će e, jedan zapravo na primjer akt o nasljedstvu biti izuzet iz legalizacije, a neki na primjer vjenčani list će biti će biti uključen da dakle uključimo u to sve javne isprave imali bi lakše i veće mogućnosti. Isto tako, što se tiče presuda i autentičnih isprava, imamo uredbe iz Brisela koje nisu uvele nikakav postupak koji bi nekom tijelu država članica koje ima sumnju veznu uz e, jedan, jednu presudu ili jednu javnu ispravu e, sumnju veznu uz autentičnost, mogućnost da provjeri tu autentičnost. Postupak za kontrolu koja se sad e, predlaže u ovom prijedlogu uredbe mogla bi se i proširiti na sve uredbe Europske unije gdje se također radi o legalizaciji jer se to može primijeniti i na ta područja. Vrlo kratko nekoliko točaka o e, takozvanom višejezičnom e, formularu obrazcu. Ovaj prijedlog uredbe predlaže i stvaranje obrazaca vezanih uz e, registrirana partnerstva, brakove i tako dalje. Taj obrazac bi mogao nadomjestiti javne isprave koje postoje u svim državama članicama i koje se izdaju na zahtjev građanina e, koji imaju dakle pravo dobiti e, odgovarajuće javne isprave. To nije neka novost potvrda o nasljeđivanju na razini Europske unije ide otprilike u, toj, u tom smjeru. On nije zamjena za interne javne isprave, ali to je jedan europski dokument koji može po potrebi zamijeniti interne dokumente ako to europski građanin želi. Glavna prednost tog više jezičnog obrazca bila bi to što će se olakšati, to jest ukinuti pitanje potrebe za prijevodom. Jedan, jedna dodatna prijednost je ta da ako pojedinimo obrazce, sastavne dijelove u pojedinim dokumentima, da ćemo imati lakše shvaćanje, da će dakle, tijela lakše shvatiti dokument, jer sada imamo situaciju da neke javne isprave sadrže neke dijelove koje nisu sastavni dio tih istih dokumenta u drugim državama članicama. Zatim, što se tiče prijedloga, ona već predviđa da taj obrazac treba biti na dobrovoljnoj bazi. U potpunosti trebamo ostaviti ovaj sustav da imamo unutarnje dokumente država članica jer oni održavaju i različite pravne sustave koje čine Europsku uniju. A isto tako prije svega, i tu ću zaključiti, ti obrazci imat će smisla samo za dokumente kada se radi o tome da se potvrdi neki čin rodni list, e, list o smrti, e, potvrda o nekažnjavanju i tako dalje. Kad se radi o e, dokumentima koji izražavaju pripadnost nekoj zajednici, onda je tu bitno nešto drugo zato što svi, sve stranke moraju s time složiti. Stoga ne možemo imati jedinstven obrazac za to. to mi se čini za neke, na primjer, javne isprave u Francuskoj to mislim da nije mana više jezičnih obrazaca e, uz uvjet da dakle, nisu općeniti, da se ograniče na jednostavne javne isprave koji samo izražavaju potvrdu određenog čina. Eto, to mi se čini smisleno. Hvala vam. Hvala vam, profesor Kale. Hvala vam što ste skoro u potpunosti poštovali vrijeme za govor koje vam je dodijeljeno. Ja sada predajem riječ gospodinu Klensiju. Izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Dobro jutro, dame i gospodo. Drago mi je što sam ovdje, da se mogu pridružiti ovom forumu kojem se raspravlja o prekograničkim aktivnostima i olakšavanju života građana na Olakšavanje života građana je jedan od ključnih e, e, razloga za e, ciljeva i nije to samo obaveza po ugovorima, nego prosto ima smisla kako bi se ostvarile četiri slobode. Kad se govori o prijedlogu vezano za uredbu 213.228, mi sve znamo da je to počelo sa vijećem 2004. već 2009. Prvo od 2004. u Tampere, a za 2009 gdje se htjelo e, napustiti formalizaciju javnih dokumenta. Istovremeno Europski parlament tražio je pojednostavljeni sustav europski gdje bi se, kao što je već spomenuto, to je već postignuto u nekim područjima. Zelena knjiga koja je slijeda 2010. isto tako htjela je smanjiti potrebnu administraciju i na kraju Europska komisija objavila prijedlog koji uredbe koje imamo sada i pred sobom. Kad se razmišlja o Haškoj konvenciji iz 1961. o apostelima gdje se ukidaju zahtjevi legalizacije Definira se e, legalizacija, kao što je to rečeno, formalnost po kojoj se diplomatski ili konzulati, zastupnici zemlje u kojoj se treba prikazati dokument potvrđuju autentičnost potpisa e, ovlaštenje osobe koja je potpisala i ako je to potrebno, identitet e, pečata. Ta konvencija zamjenjuje legalizaciju sa certifikatom apostila, a u tom smislu građanin može dobiti, zemlje koja je potpisala konvenciju, može dobiti apostil ako zemlja koju treba prikazati, pokazati dokument traži da autentikaciju i ta javni dokumenti su, koji su navedeni pod člankom 2 konvenciju govore o tome da se takve zahtjevi traže u slučaju sudova ili tribunala države a to se odnosi na dokumente koje se odnose na rodne vjenčane i e, smrtne listove, izvatke iz trgovačkih registara i o, početni opseg ovog prijedloga za uredbu odnosio se, pokrivao je slične dokumente izdane od strana tijela vlasti gdje imamo 12 kategorija gdje se govori isto tako o nekretninama, pravnom stadu a e, nepostojanju kaznene evidencije, privatni dokumenti nisu uključeni u taj prijedlog i e, prijedlog isto tako sadrži određenu zaštitu protiv krivotvorenja dokumenta. Tu članak 7 omogućuje zemljama članicama da traže informacije od vlasti zemlje članice gdje je dokument izdan. Taj zahtjev treba se napraviti kroz e, e, informacijski sustav internog tržišta ili direktnim kontaktom sa tijelima vlasti zemlje članice. Članak 11 uvodi e, višejezične standardne formulare i tu se zapravo smanjuje administracija, smanjuju se troškovi prijevoda i pomaže se u smislu da građani mogu e, ostvariti svoja prava u prekograničnim situacijama. Ako se to sve realizira, takvi ciljevi svakako bi omogućili građanima da koriste svoje pravo slobodnog kretanja, smanjili bi se troškovi i smanjile bi se određene formalnosti Tijekom prihvaćanja prijedloga došlo je do određenih promjena u Europskom parlamentu. Izmjene su se odnosile na proširenje broja javnih dokumenata koji bi, uključili, koji bi uključili isto tako status imigranata i imigranata, obrazovne kvalifikacije, porezne i carinski status, prava socijalno osiguranje. Isto tako prijedlog predlaže i više jezične formulare koji, se, koji uključuju dokumente koji se odnose na ime, porijeklo, usvajanje, status vjenčanog. Većina zemalja članica nije prihvatila ono što je prezentirano od strane komisije i ono što je izmijenjeno u parlamentu, nego se predložilo sužavanje opsega samo na građanske predmete koji bi obuhvaćali E, rođenje, smrt, ime, brak, registrirano partnerstvo, srodstvo, usvajanje, boravište, prebivalište, državljanstvo i nacionalnost. Talijansko predsjedništvo predložilo je rješenje vezano za više jezične formulare. One bi se mogli koristiti kao pomoć u, prijevodu i bili bi e, dodatak odgovarajućim nacionalnim javnim ispravama pojednostavljivanje prihvaćanja nekih dokumenata u EU svakako bi bila značajna doprinos u potpunjavanju internetu posebno što se tiče dokazivanja vlastitog identiteta. Jer je identitet pitanje osnovnog prava bitno je za brojne aktivnosti kao što su je registracija rođenja, smrti, vjenčavanje, zapošljavanje, stanovanje, bolnička skrb, socijalna pomoć, čak i ako bi se došlo, a i dobivanje određenih službenih dokumenata i dozvola. Prema tome tu postoje bitne koristi za građane i poslovne subjekte, ako registrirane dokumenti i tvrtki budu, budu uključeni u budućnosti što sada nije slučaj no ima tu i zabrinutosti vezano za moguće troškove i opterećenje zbog nepredvidljivog broja zahtjeva za verifikacijom sumnjivih dokumenata i teško je odrediti koliki bi bio broj tih dokumenata, ali svakako postoji i prednost ako bismo imali jedan skromni problem, kao što je onaj koji je predložilo talijansko predstavništvo sa kasnim proširenjem opsega jednom kad se uspostavi sustav a čuli smo e, ranije od e, mojih prethodnika o toj ideji. Članak 21 e, predviđa pregled svake tri godine gdje bi se i definiralo da li će se opseg proširiti ili ne. Takav i verifikat, pitanje broja zahtjeva za verifikacijom teško je sada procijeniti. Trenutno u Velikoj Britaniji se izdave oko 400 tisuća postila godišnje, a samo 25 tisuća padaju, spadaju pod opseg ovog prijedloga. No druge zemlje članice možda, bi, možda izdaju puno više takvih dokumenata pa će biti teško provesti studiju koja bi utvrdila da, smo, da idemo u pravom smjeru. Kad se razmišlja o višejezičnim e, obrazcima, o tome nemamo statistike, ne znamo, ne možemo reći koliko se prevodi takvih dokumenata u Velikoj Britaniji da bi se koristili u e, Europskoj uniji ali formalna e, vrijednost takvih e, više formulara treba se razmotriti u smislu stvarnog značenja vezano za postupke u pojedinim zemljama članica. Postoji i prijedlog da se, prije, da se prijevod e, priloži domaćem dokumentu umjesto da se radi prijevod. Mislim da je to dosta razumno jer zapravo nema potrebe da se kreira e, varijanta evropskog, e, dokumenta Europske unije kad se radi o građanskom statusu. jedan od nedostataka je da i isto tako e, možemo imati mogućnost prijevoda i transkribacije, transkribiranja segmenata originalnih dokumenata. Bilo bi bolje kad bi se taj transkribirani dio eliminirao pa bi samo u u višejezičnom formularu imale one osnovne dokumente, podatke što bi bilo jeftinije, brže e, i brže bi se moglo provesti i imalo bi određene koste. Jasan odnos je potreban između ovog predloženog uredbe i dnevnog reda vezano za uspostavu digitalnog e, jedinstvenog tržišta. To je što je jako važno. Mislim da trebamo promotriti tu uredbu kako bismo bili sigurni da ništa nije napravljeno što bi moglo kreirati probleme za provedbu ove uredbe kad se uspostavi digitalno jedinstveno tržište. To samo na taj način možete se, treba se ispitati na te, određenoj tehničkoj razini svaki aspekt ove rješenja. Mislim da je isto tako važno za nas shvatiti da e, kako ta uredba može pomoći uspostavi stvarnog jedinstvenog tržišta u smislu da se omogući i pojedincima i poduzećima da prelaze granicu iako kako se sad vidi tu bi prvenstveno bili u fokusu pojedinci a ne poduzeća no ima i drugih stvari koje treba razmotriti prije nego se dovrši uspostava jedinstvenog tržišta i tu su i pitanja konkurencije koja se odnosi na, na pružanje usluga jer bi to isto tako moglo biti jedna prepreka uspostavi među, e, jedinstvenog tržišta pa bi možda parlament trebao razmotriti što bi se u vezi s ovom uredbom trebalo još napraviti kako bi se kod eliminacije jedne prepreke ne bi zaboravilo na druge. Hvala vam lijepo dame i gospodo. Hvala vam, hvala vam gospodine Klenciju, hvala gospodine Kaleu na ovim djema vrlo zanimljivim eh, izlaganjima vezanih uz ovo pitanje. Kao što znate, ja sam i izvjestiteljica za prijedlog o javnim ispravama. Ja sam preuzela od gospodina Rapkaja taj dosije i ja sam to preuzela i shvatila sam to vrlo jednostavno. Shvatila sam da je očito da želimo promicati mobilnost u EU uniji i takako da je slobodno vređenje, e, kretanje građana i poduzeća je jedan od e, glavnih e, stečevina Europske unije. I stoga smatram da je prijedlog Europske komisije da se ukine legalizacija, dakle ovjera, da se uvedu više jezični obrazci, da se pojednostavi prijevodi i da se uspostavi suradnja između javnih e, tijela EU. unije, nešto što bi vrlo brzo moglo dobiti sporazum svih institucija. Gospodin Rapka je napravio izvjesan posao zato što je Europski parlament usvojio e, svoje mišljenje u prosincu 2014. godine. Nakon to je bilo prije nešto više godinu dana, a Europski parlament je ojačao taj prijedlog Europske komisije, povećao je popis e, javnih isprava koji bi bili unutar opsega e, te uredbe. E, uveli su još neke dodatne provedbe za jezične obrazce. Isto tako su smanjili prijedlog sa onih do sad 36 sadržajih vrsta i prebacili su prijevod na javna tijela, dakle te troškove da se prebace sa građana na tijela javne uprave. Taj prijedlog prebacivanja prijevoda je nešto što neće automatski dobiti e, podršku država članica. A u međuvremenu sam otkrila da, da je vijeće dosta suzdržano. Talansko predsjedništvo je to stavilo pri samom vrhu svojih prioriteta i pokušali su sklopiti sporazum, ali to nisu uspjeli. I stoga se nadam da će Latvijsko predsjedništvo uspjeti dovršiti taj dosije, kao što je gospođa e, negdje nama to rekla, to je i njihov e, njihova namjera. U svakom slučaju, e, opseg primjene te uredbe bit će ograničen, pitanje prijevoda, o tome se dalje ispravlja. I ne znamo kada ćemo se u tome usuglasiti. Naravno, nakon toga ćemo morati imati trijalog između e, parlamenta, vijeća i komisije kako bismo izradili zajednički stav. A moje pitanje upućeno vama, mislim da sada možemo otvoriti raspravu. Ako netko želi postaviti pitanje našim govornicima, moje bi pitanje bilo kako je to moguće, dakle postoji li manjak poverenja među državama članicama da ne, nemaju povjerenja u druge e, javne uprave jer rekli ste da je potreba za pojednostavljenjem e, jasno prihvaćena od država članica, budući da su oni strane u potpisnice u konvencijama gdje su potpisali već da žele ukinuti legalizaciju i ovjeru. A usporečeno imamo više jezične obrazce koje je izradio IC u kontekstu te konvencije ICSS e, je to već izrađeno, stoga ne razumijem zašto je tako teč, teško tu ostvariti napredak jer bi doista mogli time pojednostaviti život naših građana koji rade mm, i žive preko granica, koji žele poslovati preko granično, ako se e, opseg primjene ograniči samo na javni isprave vezane uz građanski status, onda se cijeli onaj dio vezan uz e, poslovni sektor izuzima. To će se dakle odnositi samo na građane. I stoga se ja pitam zašto ne možemo slaviti napredak po pitanju ovog dosijeja. E, možda evo netko ima pitanja za naše govornike pa bih vas pozvala. A evo da, imamo jedan zahtjev koje nam upućuje gospodin Šuker iz Rumunske. Da, kao prvo gospodin Šuker. Ste korekt pronuncat. Hvala vam, da, da, dobro ste izgovorili moje ime, hvala vam. Hvala vam što ste mi predali riječ. Prije svega vam zahvaljujem na izlaganjima koje smo do sad čuli, koji su doista bili vrlo korisni. Ja sam mišljenja, to vjerojatno misle i moji kolegi, da je svaki postupak, svaki pravni postupak, postupak kojem je potrebno određeno vrijeme i povremeno ih je potrebno modernizirati kako bi se ti postupci pojednostavili. Zbog toga se ovdje i sastavimo. Ali istodobno e, bismo trebali drugačije sagledati sve te postupke trebali bismo uzeti u obzir različite aspekte. Na početku, mislim da je gospodin profesor to ispomenuo, govorili smo o tome da taj, ti registri, registri vezani uz e, hašku ovjeru, da se oni ne provjeravaju uvijek. Mislim da e, ta taj potpis više možda ne doživljava odgovarajuće povjerenje. Dakle, vezano uz provjeru. Svakako možemo poboljšati taj sustav, ali ako se provjera vrši samo na temelju dokumenata, gdje kad kad imamo različite sumnje vezano s te isprave, vezano te dokumente, onda ćemo onoga ko provjerava taj dokumente izložiti različitim rizicima. On će nositi veliku odgovornost. Naprimjer, ako je neka javna isprava krivotvorena, onda bi se tu osobu koja povjerava mogla proglasiti krivim, mogla bi ju se smatrati e, odgovornim, tužiti ju, zato što nije dobro povjerala dokumente. Dakle, tu se radi o osobama koje rade u administraciji, koje imaju različita iskustva, različite kvalifikacije i njihova stručnost nije uvijek jednaka. Kada dođe do krivotvorene neke javne isprave, onda zapravo veliki teret prebacujemo na pleća tih eh, eh, provjeritelja. Ako to činimo, onda moramo isto tako razmišljati o tome kako možemo zaštititi tog eh, javnog službenika koji će možda kad kad provjeriti neku javnu ispravu koja je krivotvorena i da bi zatim netko mogao doći na ideju da tuži tu osobu koja nije uspjela ustvrditi da je dokument krivotvoren. Zatim, koliko sam shvatio, imat ćemo nacionalne službe koje će vršiti provjeru dokumenata. Ja se pokušavam to zamisliti iz jednog administrativnog, administrativnog kuta, kako će se to ostvariti. Dakle, službenik iz jedne države članice će zaprimiti dokument on ne zna tko je zadužen za tu provjeru, te će zatim stupiti u kontakt sa nacionalnim tijelom u drugoj državi članici koje će provjeriti taj dokument pri onoj instituciji koja je izdala taj dokument. To barem se ja tako zamišljam. To znači da ćemo najvjerojatnije imati mnogo više birokracije nego dosad. To nije pojednostavljenje. Jer nadležno je tijelo ono koje je izdalo tu javnu ispravu. I zatim to znači da moramo se vratiti sve do te institucije kako bismo e, mogli provjeriti je li ta javna isprava krivotvorena ili ne. I ta, ta, ta služba, to tijelo će zatim biti ono koje će morati reći je li ta javna isprava autentična ili ne. Mislim da taj prijedlog nije dobar. Mislim da naravno postoji manevarski prostor za poboljšanja, možemo e, dati veću dostupnost za sve one koji se bave tim provjerama, ali mislim da bismo trebali imati na umu sve aspekte. Možda građani neće morati snositi trošak provjere ili potpisa, ali taj trošak će se zatim prebaciti na tijelo koje treba vršiti tu provjeru, koje dakle mora kontaktirati sa e, drugim službama, u drugim državama članicama, možda će biti više nadležnih tijela, ovisno o tome o kakvom tipu javne isprave se radi. Mislim da ne bismo trebali zaboraviti sve te aspekte, da bismo trebali napraviti našu analizu na temelju toga. I zatim isto tako e, mislim, vjerujem da ćemo na kraju imati vrlo dobar instrument, ali vraćam se evo ponovno na tog službenika koji možda nema dovoljno iskustvo, a koji mora, koji mora snositi veliku odgovornost. I postavlja se pitanje je li javna isprava doista autentična ili ne. Dakako, kada je e, javna isprava vrlo olako krivotvorena, onda je to očito. Ali kada se uzme u obzir da imamo e, vrlo naprednu tehnologiju za krivotvorenje takvih isprava, onda je to veoma složeno. Službenik e, može smatrati da je javna isprava u redu, taj postupak se dakle nastavlja, a u jednom trenutku će se tu ustvrditi, nekoga će se morati kazniti, a upravo je taj javni službenik taj koji je zapravo omogućio da se nastavi s postupkom. Mislim, e, vjerojatno možda drugi imaju razna mišljenja. Kao prvo, da se možda prije svega u okviru jedne tesne faze uključe dokumenti vezani uz građanski status, e, e, možda vjenčani list i tako dalje, a zatim tek drugi. Iskustvo će pokazati koliko je ovo dobro. Mi vjerujemo u taj postupak, ali mislim da bismo trebali o tome još detaljnije razmisliti. Hvala vam. Hvala vam gospodine Šukaru. Gospodine Le Merci, euh, cher collègue. Euh, je tiens à remercier. Hvala vam, euh, dragi kolega, zahvaljujem obim izlagateljima na njihovim briljantnim prezentacijama. Imam nešto što bih htio uputiti gospodinu Kaleu. Njega sam susreo Eh, u svojstvu dekana fakulteta u jednom trenutku kada je on tek krenuo u svoju karijeru kao vrlo mladi profesor, vrlo mi je drago što ga ovom prilikom opet mogu susresti. Ovaj prijedlog uredbe nam eh, predlaže više jezične obrazce, ali ti obrazce nisu jednostavno više jezični. Oni su isto tako i različiti po pitanju svoje forme jer e, činjenica da će svi imati pristup tom obrasu znači da će oni na posljedku biti različiti. Mislim, kaže nam se da oni neće zamijeniti nacionalne isprave, ali znamo da Europska unija konstantno napreduje i da će se u jednom trenutku dodati taj element da će oni zamijeniti izvane dokumente. Evo, da ću vam e, jedan primjer e, o, toj, o tim različitim formama koje će proisteći iz tog obrasa. Imao sam prilike vidjeti nekoliko tih dokumenta dokumenta koji se pripremaju. Jedan se tiče, na primjer, e, rodnih listova. Tu se ne govori o spolu, već o rodu. Podsjećam vas da su neke države članice vrlo neprijateljski nastrojene u ovoj kategoriji roda. Dakle, time što uzimamo tu riječ, e, zanemarujemo neke temeljne probleme. Sve to naravno kreće i zabrinutosti veznih uz ograničenje slobodnog kretanja građana. To je vrlo po meni cilj, ja se u potpunosti slažem sa slobodnim kretanjem građana, ali e, tu logiku ne bismo trebali možda pretjerano naglasiti jer na početku kad o tome razmislimo najbolji način na koji možemo potaknuti slobodno kretanje e, građana e, jest imati samo jednu, jednu državu, a ne države. E, dakle imati samo Europsku uniju, ali mislim da su države članice i sami građani e, da su oni jako vezani u svoju državu i to, to zapravo ono što predstavlja problem. Kada govorimo o prekograničnim e, obiteljima, ljudima koji žive i rade drugdje i isto tako i poduzećima, ja se s tim slažem, ali to ne znači da zbog tih prekograničnih poduzeća trebamo im nešto nametnuti, već e, mislim da bismo upravo tim poduzećima trebali dati mogućnost da budu fleksibilne. Evo, ja mislim da trebamo poštivati tradicionalne pravne sustave države članice i da je to zapravo važnije od načela slobodnog kretanja građana. Imam zapravo jedan e, protuprijedlog. E, ovaj sustav sustav apostilje overe je dobar, on dakle uklanja neke probleme, a poštuje pravne sustave države članice. Ja mislim da treba pojačati taj sustav potpisa, mislim da treba uspostaviti jednostavan mehanizam provjere potpisa, to bi moglo se riješiti putem jedne suradnje između samih tijela E, to je nešto što Europska unija može predložiti. Mislim da su pravni sustavi e, jedno bogatstvo koje trebamo, koje trebamo zaštititi, a da treba pojačati suradnju između njih. Hvala vam gospodine to e, na tome što ste zauzeli ovako jasan stav. Nastavit ćemo sa gospodinom Budom. Doamna mulțumesc foarte mult. Îi felicit pe cei doi domn profesori. Hvala vam. Hvala svim profesorima na njihovim izlaganjima. Iako su dobro predstavili ove teme, svi se bavimo time i komisija i vijeće i mi u parlamentu naravno i svi se zalažemo za pojednostavljenje života naših građana. No istovremeno moramo biti jako pažljivi i ne intervenirati s mehanizmima koji će oslabiti sustav i koji bi eventualno mogli imati negativne učinke na cijeli sustav. Stoga, znam da se vijeće protivi ovoj uredbi. Ne slažem se o proširenju e, opsega ove uredbe na druge dokumente to jest isprave. Zato što zemlje članice u vijeću e, shvaćaju da bi to moglo stvoriti jako puno problema na razini unutarnje administracije. To znači da ne možemo govoriti samo o uklanjanju filtera koji se definiraju na nacionalnoj razini. Već na kraju analize moramo se zapitati zašto uopće nešto legaliziramo. Zato što je to jedan e, način pružanja sigurnosti to je e, osiguranje i za institute ili institucije koje izdaju te isprave. Ako, ti ako te dokumente nitko ne kontrolira, ako ih ne kontrolira neko neovisno tijelo, možemo čak govoriti o nesigurnosti građanskog e, ciklusa. Ne možemo dopustiti da se radi sa dokumentom koji nije ovjeren sa postilom od strane javne e, vlasti, koja u principu na kraju potvrđuje valjanost tog dokumenta. Zato što negativne posljedice dokumenta koji ne odgovara onome što bi trebao mogu biti i tekako velike i mogu na kraju dovesti do nečeg sasvim suprotnog od onoga što smo željeli postići pojednostavljenjem postupka. Tako da da, ideja da se pomogne građanima je dobra, da smanjimo troškove i da smanjimo postupke, to sve da, ali moramo imati, moramo si osigurati ipak da to sve bude sigurno. Istino je da se europski građani mogu seliti iz države u države, mogu činiti što god hoće i treba im to olakšati. No s druge strane moramo zaštititi i funkcioniranje države. Tako da mi jesmo za pojednostavljenje, ali u isto vrijeme se smo zabrinuti za sigurnost cijelog e, građanskog ciklusa. Tako da da za jednostavnije postupke, da za smanjenje troškova, ali ne smijemo smetnuti suma valjanost e, isprava. To su već spomenuli mm, i drugi kolege, a to posebice vrijedi za prekogranične akte. Žele li još netko nešto reći? Možda naši gosti žele reagirati na ono što su čuli. Profesore, Kale? Gospodine Kale, želite još nešto reći? Da, hvala, htio bih reći nekoliko riječi kao odgovor. Ja u potpunosti dijelim ove ciljeve s kojima se kaže da se ukidanje legalizacije ne smije učiniti na uštrb pravne eh, sigurnosti, eh, da se naruši time pravne sigurnosti Europske unije. Samo tri eh, stvari e, ima već mnogo tekstova Europske unije s kojim se želi ukinuti legalizaciju i sve postupke. Treba e, biti svjestan toga. I u svim tim tekstovima u koji se ukida apostila nema nikakav sustav kontrole koji je uspostavljen. E, a, barem u ovom prijedlogu uredbe, predlaže se da se ukida legalizacija, a da se uspostavi i odgovarajući mehanizam kontrole. Druga stvar, netko je spomenuo e, konvenciju aposti, a nitko nije e, vidio je li ona funkcionira dobro ili ne. Uvođenje registra trebalo biti sustavno kako bi se osigurali da je apostila autentična. E, vrlo je jednostavno stvoriti apostilu sam kod sebe doma, dovoljno ga je skinuti na računalo i sprintati. Radi se tu o borbi protiv e, prijevare, a kada imamo nekoga ko govori u svom na svom izvornom jeziku, onda je svrha apostilje taj da se taj dokument može prevesti diljem svijeta kako bi e, ti dokumenti koji imaju apostilju e, bili lišani provjera. Radi se o tome da se djelotvorno borimo protiv protiv prijevare koja je već zapravo generalizirana. A kao treće, nesigurnost koju imamo, mehanizam kontrole temelji se na tome da e, neko javno tijelo ima opravdanu sumnju autentičnost neke isprave, on će, on će zatim upitati tijelo koje je izdalo taj dokument kako bi se kontrolirala autentičnost te isprave. A jedina nesigurnost koja je realna koju imamo jest da bi mogli imati velik broj zahtjeva za kontrolom, to će dakako svakako proizvesti e, odgovarajući trošak. E, trenutno nemamo takav sustav, dakle ne možemo znati točno hoćemo li imati velik broj zahtjeva, mali broj zahtjeva i koji će trošak biti uz to vezan. Hvala vam, evo to je to. Um, Hvala vam. Čuli smo od podpredsjednika Valkarsela Sisova jutros da želi graditi mostove između pravnih porodaka, a ne samo govoriti o usklađivanju. Isto tako rekao je da želi raditi na suradnji u građanskim stvarima. I to je ono na što se moramo koncentrirati. Ovdje nije riječ o e, ukidanju nacionalnih sustava. A zaštita toga je načelo subsidijarnosti. Moramo biti dosljedni i moramo poštovati aspekte naših nacionalnih tradicija. A istovremeno moramo e, razviti nešto što će funkcionirati za cijelu Europu. Što se tiče e, prijevare i e, odgovornosti javnih službenika koji moraju provjeravati dokumente, u ovom trenutku u okviru sustava postila je moguće da dođe do pogrešaka i bilo je u Ujedinjenoj kraljevini sudskih postupaka prema Haškoj konvenciji o dokumentima koji u prošlosti nisu bili dovoljno provjeravani. Tako da, eto, tu već postoji odgovornost nadležnih tijela. Naravno, ne možemo pobjeći od odgovornosti bez obzira na koji sustav koristimo. Doći će do toga zbog toga što će neko počiniti e, pogrešku, i posljedice će biti i u e, građanskom, a možda i u kaznenom mm, sustavu. Um, predsjedniče, vi ste govorili o tome da li postoji nedostatak povjerenja među zemljama članicama. Mm, mislim da nije na meni da komentiram mm, veze koje nas drže zajedno Neke su dublje ukorijenjene u nekim državama, a malo manje u nekim drugima. No, moramo biti otvoreni, to jest iskreni i reći da bilo koja e, nacionalna, nacionalna e, bilo koja država koja želi zaštititi svoje e, pravo, to je sasvim legitimno. I jutros smo govorili i o kodifikaciji. I kodifikacija bi učinila razliku u našim e, privatnom, e, u našem građanskom pravu. Možda je to nešto što će budući naraštaj ili nekoliko budućih naraštaja morati razmisliti. Ali mi bismo trebali gledati dugoročno. Ako smatramo da će ovo biti e, ispitivanje dokumenata o građanskom statusu, onda možemo pogledati za tri godine, zato što članak 21 nam daje to e, vrijeme razmatranja i tek onda možemo odlučiti hoćemo li nastaviti dalje u tom smjeru. I to je zapravo ključno. Ne bi trebalo ništa učiniti što će donijeti do loše situacije i zapravo sve se može analizirati nakon nekog vremena Mi smo dužni osigurati našim građanima jednostavniji život i svakako bismo trebali to pokušati učiniti. Hvala vam. Ovo je bila savršena, ovo je bio savršen i mudar zaključak za prvi dio naše rasprave. Hvala vam svima na doprinosima. Mislim da je sada na redu e, jedna kratka pauza za kavu. To je ustavno pravo imati pauzu za kavu. Dobro, znači nastavljamo u 11 sati 20 minuta. A mislim da je kava poslužena ispred dvorane. Hvala vam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 vama se to proslijedi. Pa onda, kad, ako se vama, evo recite imate najavu, ako se vama da, osjeću vam naknadno link gdje se vi možete... Gdje se ja mogu i onda će meni slati. Onda će vama to. Mm, newsletter. Newsletter i to, ali vam, je uvijek informacija o najnovijim analizama. Da, da, da, da. Ja to e, većinom napišem, ako mi je nešto interesantno spremno, ja imam tri, četiri takve stvari na koje sam e, najtiče. Jedna je Policy Europe, to je odnos je recimo ono savjeto, ali sad nikad... Ladies and gentlemen, may you please... Dame i gospodo, molim vas da sjednete.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 Mislim da bismo trebali početi sa sljedećim e, temama. Thank you e, for... Hvala vam. Dat ću sada riječ gospođi Kristijane Venderhost sa sveučilišta u Beću. Izvolite. Hvala. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, dame i gospodo. Najprije hvala vam što ste me pozvali. Ovo je velika čast da sam danas ovdje i da vam mogu govoriti o europskom, e, zakonu o nasljeđivanju. Pa dakle, o čemu je ovdje riječ? Ovdje moramo e, pronaći rješenje na probleme s kojima se susreću europski građani u 21. stoljeću. Oni imaju slobodu kretanja, sklapaju brakove, imaju razvode i umiru u e, različitim zemljama Europske unije. Znamo da e, imamo preko 450 tisuća, zapravo 16 milijuna međunarodnih brankova u Europskoj uniji i 13% tog broja su e, međunarodni parovi. I financijski troškovi na, dakle, za rješavanje ovakvih međunarodnih sporova iznose 1,1 milijardu e, eura godišnje za rješavanje imovinskih sporova. I to je stvarno ogroman trošak, e, trošak za Europsku uniju i za područje slobode i sigurnosti. E, realnost naših građana može ovako izgledati, kao što vidite na karti, i možda nije ovako komplicirana kako prikazuje ova karta, ali međunarodni parovi doista imaju jako puno problema. I ja bih htjela spomenuti samo tri, probleme, tri problema. Prvi problem je kada su osobe zapravo iznenađene e, pravnim sustavom nakon što se presele u drugu državu. Prema europskim dokumentima o koliziji prava, Uglavnom, e, dakle, se mjerodavno pravo određuje prema uobičajenom boravištu stranaka. To znači da ako se promijeni boravište, znači da se mijenja i mjerodavno pravo. Na primjer, prema uredbi Rim 3, ako se preselite u drugu državu, znači da e, je mjerodavan novi zakon o, e, novo pravo o zakon o režimu za razvode. I sad zamislite slučaj austrijskog para koji se seli u Njemačkoj. E, propisi o rastavi braka su različiti između Austrije i Njemačke, kao što vidite na ovom e, slajdu. I to doista može dovesti do vrlo iznenađujućih situacija za par, a posebice za slabiju stranu. Sličan fenomen se pojavljuje i u e, zakonu o nasljeđivanju Dakle, zamislite dakle, da prava na nasljeđivanje, dakle, jedna prava vrijede u zemlji u kojoj živite, zatim par se premjesti i preseli u drugu zemlju i ta zemlja ne e, priznaje nikakva prava za partnera. Tako da, ponovno se primjenjuje novi zakon koji je mjerodavan u novom mjestu boravišta. Drugi e, problem su dakle odabiranje prava koje je najpogodnije, traženje najpogodnijeg pravnog sustava za rješavanje sporova i jedan od e, partnera bi mogao početi vrlo brzo sudski postupak u slučaju kad su zaštićeni e, njegovi ili njezini interesi, na primjer u slučaju kada postoji bračni ugovor. To je veliki poticaj za jednog od bračnih partnera da se brzo obrati sudu i da započne sudski postupak u e, tamo gdje se takav ugovor ne smatra da je potpuno obvezujući. E, zatim treći problem je naj, najproblematičniji je zapravo fragmentacija mjerodavnih zakona. Čak jedan standardni slučaj razvoda, dakle u slučaju prekograničnih parova, može imati različite forume i nekoliko mjerodavnih zakona. Uzmimo na primjer e, primjer para koji je sklopio brak u Njemačkoj, preselili su se u Austriju, razveli se suprug je e, se ocelio u Nizozemsku i tamo je započeo postup, sudski postupak za rastavu. Tu nije Dakle, tu je komplicirano je ovo. Dakle, tu govorimo o mirovinskim pravima, imamo obiteljski zakon, imamo djecu i ne moram ići u previše detalja, ali vidite da imamo nekoliko foruma i čitav niz mjerodavnih e, zakona nizozemski, njemački, austrijski zakon sa jako puno upitnika zato što nije sve e, riješeno i jako je puno nedosljednosti. E, time se bavi kolizija e, prava i razvijen je vrlo sofisticirani način rješavanja ovakvih sporova, no sudski postupak je zbog toga vrlo skup i dugotrajan i doista nije primjeren za Europu 21. stoljeća. A sada, ako ipak malo pretjeram, mogu reći da oni koji osnuju jednu međunarodnu obitelj ili se presele u drugu zemlju, zapravo ulječu u oluju e, neočekivanih pravnih e, učinaka. E sada, koje bi bilo rješenje problema? Rješenje bi moglo biti sektoralna kodifikacija kolizija e, prava, to je profesor spomenuo jutros, zatim opciju opcionalni europski brak, ali znamo da ta opcija nije u doglednoj budućnosti. Još jedna ideja je da e, potaknemo e, nezavisnost stranaka. Jer kada gledamo postojeće instrumente, i to posebice da li uredbe o imovinskim režimima stupaju na snagu i ako imamo izmjenu uredbe Brisel 2a postoje mogućnosti da stranke odaberu mjerodavni zakon i da na taj način izbjegnu štetne učinke koje smo upravo sada vidjeli. Tako da izbor suda i izbor mjerodavnog zakona bi moglo biti rješenje. A isto tako predbračni i postbračni sporazumi ako su provedivi i oni bi mogli biti rješenje problema ako izbor suda i izbor mjerodovnog e, zakona, ako je to rješenje, zašto parovi ne koriste te opcije? Zato što postoji brojni razlozi. Prvo je da ne znaju za svoje opcije. Jednostavno ne znaju za mogućnosti koje imaju. A onda je jako teško e, razgovarati o takvoj temi u odnosu. Osim toga, ne znate hoćete li dobiti stručan savjet po e, prihvatljivim troškovima. Stoga ja predložim, predlažem da se uvede ugovorni model za izbor e, suda, za izbor mjerodavnog prava, te za obiteljsko posredovanje. I sad ovo je važna točka. Građani znaju, moraju znati da kada e, se sklopi brak, kad se registrira partnerstvo, kada se osobe presele u drugu zemlju, kada se registrira rođenje. To su sve, na taj način bi se stranama e, ponudili one stop shop paketi, to znači paketi koji bi ukazali na koji je e, zakon mjerodavan. mogući drugi korak su dakle ugovorni modeli e, za materijalno pravo, to bi trebalo također razviti, no ja mislim da je to malo problematičnije i traži malo dulje vremena. Stoga htjela bih još reći da je to projekt na kojem radim zajedno sa mm, profesoricom Katarine Volkin. Ona je predsjednica odbora za obiteljski, mm, to je povjerenstva za obiteljski zakon. I vodi se pod pokroviteljstvom Instituta za europsko pravo. Hvala vam puno na pozornosti. Uh, Hvala vam, profesorice. A sada dajemo riječ gospodinu Lehneru. On je bivši član ovog odbora. On je bio izvjestitelj za uredbu o nasljednim stvarima. Ujedno je i javni bilježnik. Te e, Eva Potter, ona je pravna savjetnica Estonske javnobilježničke komore. Sada, kako god želite, kojim god redom želite, imate e, zajedno 20 minuta. Tako da, evo, izvolite. Ja, vielen Vorsitzender, <clears throat> für die Einladung. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju na vašem pozivu. Vrlo mi je drago što opet mogu biti ovdje budući da sam e, do prije tri godine ovdje radio kao zastupnik e, u Europskom parlamentu i vrlo je zanimljivo kada se radi o radu na kojem smo doprinijeli, gdje smo nešto dodali, na njega se ponovno vratiti nakon nekog e, vremena i kritički ga pogledati. Ja nemam ovdje lijepih slajdova poput e, gospođe Vendehorst, niti e, ne želim reći nešto drugo osim toga da smo već usvojili prije te godine tu uredbu da će se sada uskoro i početi primjenjivati, stupit na snagu. Problema je bilo i prije, a problema će biti i sada. Problemi su, evo samo ću nadodati se na ono što je rekla gospođa Medehorst, te ti bilateralni brakovi partneri su uvijek tu izravno izloženi tim problemima, e, posebice kada obe osobe ne mogu jasno razjasniti svoje e, nasljedne odnose. To će i dalje postojati kao problem. Neki problemi su jednostavno sasvim dio našeg okruženja, a samo želim naznačiti nekoliko točaka. U srži ovu uredbu možemo objasniti tako što se tu radi o kombinaciji iz posljednjeg boravišta i prava o prvom nasljedniku da oni određuju um, odluku u slučaju nasljednih, stvari. Ova uredba, ako pogledamo prve komentare, je dosta nepreglediva. Pravnici su tu identificirali i našli mnogo problema, a ja smatram da je važno zabilježiti da se građanin, dakle normalni građanin, sada stavlja u tako stanje da je uredba razumljiva, e, shvatljiva i da ju može primijeniti jer on ne mora znati specifične probleme, on samo mora znati da e, po pravu nasljedstva vrijedi moje zadnje običajno boravište i da ja imam pravo izabrati e, svoje mjesto porijekla to je za njega već dovoljno. Dobro je da je ta uredba ostala kompaktna sa malo posebnih propisa, malo odvojenih propisa kao što je to inače slučaj eh, pri najnovim donošenjima zakonodavstva. Ja isto tako moram reći da postoje neke stvari koje su kritizirane. Imamo i taj pojam Imamo i taj pojam fleksibilnosti koji je dobro definiran ne samo ovdje već i u drugim dokumentima i mislim da je to dobro taj pojam isto tako ne bi se trebao primjenjivati za sve slučajeve, taj e, pojam običajnog boravišta u srži da, ali ne u nekim marginalnim slučajevima. Naprimjer kada se radi o uredbi o e, dječjim davanjima, onda bi u pojam običajnog boravišta trebao biti malo drugačiji nego kada se radi o nasljednim stvarima rečeno bi to možda trebala biti i tema e, gdje e, bismo to mogli u nekim drugim dosjeima pobliže pogledati. Htio sam uputiti na to da postoji jedna iznimka u članku 21 stavkom 2 da se dakle primjenjuje jedno drugo pravo od onog prava običajenog boravišta. Ono se može primijeniti, to smo izradili kao kompromis u zadnjem krugu pregovora, ali da to ne može definirati nadležnost. To nismo niti htjeli poseći. To znači da je nadležan sud zadnjeg običajnog boravišta onaj koji mora primjenjivati pravo iz strane države. To smo donijeli zbog toga što smo htjeli na neki način e, dati tu fleksibilnost da se to koristi. Materijalno nasljedno pravo je sastavni dio e, naslednih zakona naših država članica. Na to smo htjeli što manje utjecati. Kolizijsko pravo ima i e, neposredne posljedice na materijalno pravo, tu može doći do konvergencije i to bi bilo i poželjno no važno je isto tako e, nacionalne potvrde o nasljeđivanju ostaviti takve kakve jesu i osim ovih isomena instrumenata koje smo donijeli uredbi bi te potvrde i dalje trebale, biti, trebale postojati. E, gospodin Lagarde koji će nas popodne doći ovdje u jednom prilogu rekao da je ta uredba istinska revolucija. Prava revolucija. On ima pravo. To je potpuno novost e, i to za sve i vjerojatno je to bio i razlog njenog uspjeha. Zato što smo se usredotočili u potpunosti na sve ono novo, a ne na to da svatko ovdje može naći e, neke aspekte koje proizlaze iz vlastitih država članica. Ja to kažem zato što je to vrlo važno za način tumačenja te uredbe. Dakle, već e, je prinuta autonomnost uredbe, ali isto tako i to da se tu mogu izraditi E, nove vrste propisa, da se pritom uzimaju u obzir nacionalne tradicije, ali da se to samo uzima u obzir u ugljeničnom smislu. Ja sam razgovarala sa građanima i budući da e, imamo i pitanje oporezivanja. Naravno, e, uredbe ne mogu uređivati e, područje poreza, ali javnost to misli. A ova uredba ima i neizravne posljedice na to, zato što se mijenjaju e, imovinski odnosi, a to zatim naravno ima i posljedice na porezni sustav. Europska komisija je tu uh, ustanovila jednu skupinu stručnjaka, no ja smatram da među državama članicama nema dovoljno spremnosti da se upuste u izradu okvirne direktive. Isto tako po mom e, znanju u državama članicama nema nikakvih e, kampanji za informiranje. To bi se trebalo dogoditi. Europska komisija to čine. Mnoge javnobilježničke komore i drugi e, daju mogućnosti za usavršavanja, za informiranje, ali mislim da bi to trebalo biti nešto što bi trebalo prenijeti kolegama iz nacionalnih parlamenta, dakle da države članice i same to preuzmu u svoje ruke. Samo ću kratko uputiti da Danska, Irska, Ujedinjeno kraljevstva nisu sudjelovali u toj uredbi. E, to je šteta. Malo isto tako zabrinjavajuće to što u toj uredbi nismo izričito rekli da, da ih se zbog toga treba smatrati trećim državama. U drugim uredbama je to bio slučaj. I zatim se može odmah doći do mogućeg zaključka, dakle ako tamo to stoji, a ovdje to ne stoji, onda je to vezano za neki određen razlog. No po mom mišljenju tome nije slučaj, nema razloga. Jasno je da se te tri države trebaju smatrati trećim državama. Isto tako želim reći da uobičajeno boravište nije jednako s prebivalištem sa domisalom na engleskom prema anglosaksonskom zakonu jer bi to moglo dovesti do velikih e, nesporazuma. Isto tako nešto što često zaboravljamo, to su e, državni ugovori. Državni ugovori je za kolisijsko pravo sa trećim državama. Nismo mogli to regulirati s ovime jer imamo već s tim u vezi propise iz Lisabonskog ugovora. No mislim da će to dovesti do problema sa Europskom potvrdom o nekažnavanju. Nemam sada dovoljno vremena da to detaljno izložim, ali državni ugovori su autonomni što se tiče samih ugovora. To je nešto što je vezno uz nacionalne sudove. Naravno, Europski sud pravde ima tu jednu određenu e, mogućnost kontrole, ali ja mislim da ćemo samo imati smislen pristup ako se to pitanje državnih ugovora vrlo restriktivno e, kontrolira. Naravno, bilo bi još bolje kada bi se oni ukinuli. I ne zna se točno tko je nadležan za to pitanje, ali ja smatram da to nije niti bitno, jer je politički jasno ispravno ako poljene države članice i razine Europske unije zajedno krenu u to i ako krenu tako prema trećim državama, evo u slučaju Njemačke, na primjer to Turska, Italija isto tako ima međudržavni ugovor sa Turskom, radili se tu o zemljama iz bivšeg Sovjetskog saveza ili o Iranu. Mislim da se i time trebamo pozabaviti, ja to kažem isto tako imajući u vidu kolege iz nacionalnih pamenata. Budući da imamo ograničeno vrijeme, ja ću još jednu zadnju rečenicu o europskoj potvrdi o nekažnjavanju. Govori se da da imamo u međuvremenu E, određene uzorke i ja ipak moram reći da toga smo se i pribojavali da će ti obrazci biti vrlo opsežni. Europska komisija je e, to pripremala i ona je morala tu uzeti u obzir državne e, ugovore država članica Europske unije, a kao što to inače biva na razini Europske unije E, po pitanju propisa o potrošačima sam to često morao nažalost doživjeti. Svatko se bori za to da specifični problem iz pojedine države članice e, bude obrađen, a e, krajnji rezultat je taj da se sve to onda zajedno obuhvati, da postane nepregledno i da postane preteško. Vidjet ćemo kako će se to pokazati u praksi, a kako će to isto tako i djelovati sa nekim drugim problemima, pravnim problemima koje moraju e, koje mora odrediti Europski sud pravde. Vidjet ćemo kako će sudbeno doživjeti Europska potvrda o nekažnjavanju. Zaključno želim reći da imamo neke probleme, ali neka pitanja koja su sastavni dio same prirode tih problema ne što se tiče ove uredbe, već više što se tiče sukoba vezanih oko ciljeva koji se nam mogu riješiti u okviru jedne razumne konzultacije. Savjetnici bi trebali možda e, se ograničiti od toga da iznose vrlo smjele prijedloge. Vidjet ćemo kako će se pokazati praksa. Za sad mislim da ne bismo trebali napraviti reviziju, već da bismo trebali pogledati praktične iskustva s Europskom potvrdom nekažnjavanju. Moja posebna želja bi bila da svakako imamo derogaciju za europsku potvrdu o nekažnjavanju, to bi rješilo neke probleme. E, trebalo bi se pozabaviti s pitanjem državnih ugovora i imamo isto tako i pitanje uredbe o e, bračnim stvarima koju moramo isto tako riješiti. Hvala vam. Gospođo, izvolite. Uh, Hvala vam što ste nam dali prijedlog da izložimo svoje mišljenje. Prije nego što nešto kažem o uredbi o nasljednim stvarima, moram reći da mm, budući da uh, sam pravna savjetnica Estonske javnobilježničke komore, tu sam um, dobila jako puno praktičnog iskustva o tome kako riješiti e, nasljedne sporove te što učiniti sa e, ovjerama. U Estoniji nasljeđe se može riješiti jedino ako je posljednjo boravište preminule osobe bilo u Estoniji i mjerodavni e, zakon je onaj u kojem onaj države u kojem je osoba živjela. I zato sam, to mi je dalo mogućnost da napravim e, analizu koja se temelji na mojim iskustvima rješavajući dakle pitanja koja su predmet ove uredbe. Nasljedne stvari se mogu rješavati na različite načine u različitim e, zemljama članicama, ovisno o imovinskom režimu i ovisno o nacionalnosti preminule osobe. No postupak E, no glavno pravilo je da postupak mora biti doveden pred sud samo u jednoj zemlji članice. To je dobro za korisnike, zato što više nije potrebno imati dugotrajne i vrlo skupe postupke u različitim zemljama članicama, već se to sve vrši u jednoj. No valja imati na umu da uredba definira specifična pravila za procjenu valjanosti oporuka što se tiče forme i sadržaja i ti zahtjevi koji potječu iz uredbe i moraju biti uzeti u obzir kada se sastavlja oporuka. Generalni korektivni faktor u uredbi o nasljednim stvarima za definiranje nadležnosti sudova te mjerodavnog prava je zadnje boravište preminule osobe. Ono što stvari komplicira je da uredba ne definira e, što podrazumijeva pos uobičajeno boravište, niti se ne definiraju kriteriji koji su potrebni za definiranje uobičajenog boravišta. No, valja uzeti u obzir da iako ne, postoji, e, ne postoje slučajevi u, Evropskom, u sudu Evropske unije, sud Evropske unije je e, odlučio u drugim slučajevima da uobičajeno boravište ima autonomno značenje e, koje je specifično za zakon Europske unije. E, trenutačno običajno pravo pokazuje da državljani ne mogu imati različita boravišta u različitim zemljama članicama. I to vrijedi za plaćanje e, poreza, za registriranje nepokretne imovine i to se sve odlučuje na temelju uobičajenog boravišta osobe. E, potrebni je neki oblik stalnosti i država u kojoj je takvo boravište registrirano služi kao mjerodavna. Svi ti elementi moraju biti uzeti u obzir. Kada se započne nasljedni postupak e, za dakle, nasljednike, legatare ili druge osobe koje imaju prava, den, e, u tom slučaju e, informacije moraju pružiti osobe koje bi htjele riješiti nasljedstvo. I jednostavna registracija boravišta ili smrtni list se ne mogu koristiti kao dokaz uobičajenog boravišta preminule osobe. E, estonska praksa pokazuje kad, da kada se odredi uobičajeno boravište preminule osobe, namjere strana u postupku se moraju također razmotriti. Prekogranični slučajevi u kojim korisnici tvrde da je premenula osoba imala nekoliko mjesta boravaka, no na kraju dana ispada da je njihova namjera da se spor riješi u Estoniji, zato što postupci u drugim zemljama su previše složeni i previše skupi, ili zato što ne žele e, platiti porez na nasljedstvo. Ili zbog toga što u drugoj zemlji članici nema nikoga tko bi mogao poduzeti sve potrebne korake da se e, slučaj riješi. Europski ugovorni model za nasljedstvo se može definirati kao e, odgovarajuća praksa kako bi nasljednici koji imaju legitimna prava na imovinu preminule osobe da se definiraju na pravoj osnovi to ne stvara nikakva prava i može se e, opisati kao dokument koji se izdaje dobrovoljno i koji omogućuje korisnicima dokazati da je nasljeđe da je postupak ustvrđivanja nasljeđa proveden i da je utvrđeno da te osobe imaju pravo na imovinu preminule osobe. Odgovornost je tijela koje izdaju uh, europski ugovorni model za nasljedstvo, uh, da podaci budu točni, kako, to, kako bi to mogao biti pouzdan dokument u drugoj zemlji članici. Budući da nema vremenskih ograničenja kada korisnici mogu uh, podnijeti zahtjev za europski ugovorni model za nasljedstvo i sve to može trajati jako puno godina, onda pravila u utvrđivanju e, mjerodavnog zakona se uvijek moraju poštovati. Čak i ako se ne podnese zahtjev za tim e, certifikatom. ali jako je važno utvrditi točne i pouzdane okolnosti, bez obzira da li je to dokazano na temelju nacionalnog ili europske potvrde o nasljeđivanju i bez obzira na to je li postupak vodilo sudsko ili nesudsko tijelo. Točnost europske potvrde o nasljeđivanju se može osigurati samo ako se poštuju pravila o nadležnosti i mjerodavnog prava, što je predviđeno uredbom. Uredba također eh, definira obveze za nacionalna tijela i čini se da se može učinkovito provoditi samo ako nadležna tijela zemalja članica ako su spremna sudjelovati i razmjenjivati informacije u području, eh, u opsegu zapravo Europske uredbe o nasljednim stvarima. Na primjer, eh, postupak pokrene izabrani sud, a onda u praksi kako bi se osiguralo da sud opće nadležnosti nije započeo sa eh, nasljednim postupkom, Javna tijela bi trebala e, poslati upitnik zemlji članici u kojoj je prijavljeno uobičajeno boravište kako bi se provjerilo da taj slučaj već nije riješen. U Estoniji je bilo slučajeva kada je sudski postupak započet u Estoniji, iako e, su recimo sud u Finskoj kontaktirali drugi e, korisnici ili nasljednici. Iako je načelo u obje zemlje da sudski postupak može biti pokrenut samo u zemlji u kojoj je prijavljeno e, uobičajeno boravište preminule osobe. Isto tako razumno je očekivati da prije nego što se izda europska potvrda o nasljeđivanju, da se da javna tijela posto, provjere postoje li opor, oporuka u nekoj drugoj e, zemlji. Ovdje se javlja bojazan da prema uredbi nadležno tijelo zemlje članice može zatražiti informacije od druge zemlje članice, ali samo prilikom e, ispitivanja zahtjeva za europskom potvrdom o nasljeđivanju i uredba ne definira nikakve obveze za otkrivanje informacija ako to nacionalni propisi ne dozvoljavaju. To s jedne strane znači da precizni, e, da se ne mogu dakle kontaktirati, a da s druge strane korisnici koji imaju pravo dobiti informacije o oporuci, da moraju putovati u drugu zemlju da bi dobili te informacije. I ako na kraju dana ispadne da europska potvrda o nasljeđivanju nije točna, da nema točne podatke, zato što nije uzeto u obzir e, oporuka preminule osobe, tko će onda biti odgovoran što se nije tražila oporuka u registrima druge zemlje članice? Tko? Nasljednici ili javna tijela? S jedne strane, uredba pruža pravnu sigurnost građanima Europske unije, zato što osigurava da se postupci pokreću e, samo u jednoj zemlji članici i da je mjerodavni mjerodavno pravo da će biti odlučeno prema istim pravilima, bez obzira u kojoj se državi vodi sudski postupak. Isto tako, građanima se jamči manje birokracije, budući da su odluke, e, izvorni dokumenti i odluke suda, kao i Europska potvrda o nasljeđivanju, moraju biti priznati i provedeni i u svim ostalim zemljama članicama. No, s druge strane, Analiza je također pokazala da postoji nekoliko praktičnih problema javna, s kojima se mogu suočiti javna tijela koja rješavaju nasljedstvo u provedbi uredbe. Na primjer, nije jasno tko ima pravo eh, izvršiti izbor suda i donijeti odluku o prijenosu nadležnosti, te tko ima pravo prigovoriti. Dakle, jesu li to Jesu li to nasljednici koji e, su u oporici ili oni koji nisu? To nije jasno u, opor, u ugovoru, u uredbi. Tako da uredba ostavlja neka neodgovorena pitanja koja će se morati riješiti u budućnosti ili od strane zakonodavaca ili od strane e, suda Europske unije. Hvala vam. Thank you very much for your Hvala vam na vašim primjedbama, gospođo. Nemam pisanih zahtjeva za raspravu, pa vas pitam imate li interesa za komentare ili pitanja u koja biste uputili našim e, govornicima, bilo od strane zastupnika parlamenta ili, ili bi to neko drugi želio. Čini se da je informacija bila dovoljno jasna. Imam ja tu jedno vlastito pitanje. Ne, gospodine predsjedavatelju, ako imamo nekoliko vremena, onda sam htio ukazati na jednu stvar. E, što se tiče vašeg rada, rada vašeg odbora, e, nešto što se nisam uspio osvrnuti zbog vremenskih ograničenja. Sve u svemu jedna velika lakuna ove uredbe je ta da se izbor prava veže samo na državljanstvo. Zbog toga što smo imali bojazni da će doći do izbjegavanja, da se dakle mjerodavno pravo ne uzima za, e, za nešto se veze uz uobičajeno boravište. Jednom kada su se države članice navikle na to, onda mislim da bismo mogli imati i e, mjerodavni zakon koji će naravno biti primjenjiv onda tamo gdje je područje običajnog boravišta. Bilo da kažemo da će to, da je taj boravak trebao trajati najmanje, na primjer, 10 godina. I isto tako kada sad je o bilateralnim e, brakovima, da, da, se dakle e, kod bilateralnih brakova tako nešto može dopustiti. Ovo u ovoj uredbi nije bilo moguće učiniti jer smo imali e, previše zabrinutosti vezanih uz mogućnost da se to izbjegne, vezanih uz mogućnost, e, uz mogućnost nasljednih sporova, ali to bi mogao biti jedan od značajnih aspekata za dani razvoj ove uredbe i bez ono što rekla gospođa Peter, kod nadležnosti kada je došlo do izbora mjerodavnog prava onda je bitno e, ograničiti broj sudionika e, koji mogu sudovati kao strane u takvom postupku i zbog toga mislim da je dobro da damo osobi kada mu se ustupa nadležnost za nasljedno pravo da se onda isto tako toj osobi to ustupi na temelju uobičajenog boravišta. Hvala vam što sam to mogla nadopuniti. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospođo Poto. Hvala lijepo. Htjela bih dodati da, da osobe imaju pravo u svojoj oporuci izabrati nacionalnost kako bi se te zemlje primjenjivali na cijelo njihovo nasljeđe. Ali još uvijek tu ima određen broj opasnosti kad se taj izbor iskoristi. Jer kad osoba sastavlja svoju oporuku, a može izabrati između više zakonodavstva, očito je da trebaju uzeti u obzir i učinke tih zakona na nasljedstvo. Jela, primjer, ako se oporuka sastavlja u Estoniji, a uobičajeno prebivalište osobe je u drugoj zemlji, onda će će se e, oporuka sastaviti u skladu sa estonskim zakonima. A ali će se kasnije interpretirati u skladu sa danskim zakonom, a to će stvar zakomplicirati i u konačnici dogodit će se da posljedne želje preminule osobe se ne respektiraju. A tu ima još jedna opasnost u ovakvoj uredbi, jer omogućuje osobi da izabre... E, nacionalnost koja je posjedovala u trenutku smrti, što znači da će to biti nacionalnost koja će se dobiti u budućnosti. Jer nemoguće je znati kako će se zakon te nepoznate zemlje, kako će zakon te nepoznate zemlje interpretirati tu oporuku. I to je možda nešto što bilježnici mogu izbjeći kad daju savjete osobama koje sastavljaju oporuku. Hvala gospođo naravno, Engleska, Velika Britanija nije potpisala ovaj prijedlog, pa možete reći da sam ja u drugačijem položaju nego što su drugi, možda ste i u pravu, ali kad sam razmišljao o stvarima o kojima je gospodin Lener govorio vezano za nacionalnost, da kad bi Velika Britanija potpisala ovu uredbu pitanje nacionalnosti bilo bi tu uključeno jer se, jer se tu radi o zemlji sa više e, sudskih nadležnosti, a to bi moglo dovesti do problema u budućnosti. No, u trenutnim, po sadašnjim uredbama pitanje zakona nasljedstva u, u Velikoj Britaniji po domicilu preminule osobe se određuju. A tu oko toga mi imamo puno sudske prakse, a kad kažemo domicil, onda kažemo gdje je pravno dom te osobe, znači gdje im je zakonsko mjesto. Možemo da obični građani ne razmišlja o tom pitanju ali imamo puno sudske prakse kojom se to može odrediti, a možda bi bilo korisno i to pogledati dok se bude raspravljalo o ovom rješenju u okviru Evropske unije. Da, gospođo. Hvala lijepo i vrlo sam zahvalna gospođoj Potter što je e, spomenula ove dodatne stvari, jer je to zapravo de facto veliki problem kad imate oporuku po estonskom zakonu koju interpretira danski sud i to je upravo taj jedan od problema koji se može riješiti ovim europskim modelom dispozicije gdje se točno govori kako će se riješiti pitanja nasljeđivanja. I onda ne bi bilo ovakvih diskrepancija koje ste vi sa puno prava upravo naglasili. Hvala vam za to. Hvala vam svima na sudjelovanju u ovoj jutarnjoj sesiji. Nastavljamo u 2.30, što znači 2.30, jer imamo, malo moramo skratiti program poslje podne, budući da imamo određena vremenska ograničenja. Moramo završiti točno u 6 sati. Zato vas lijepo molim da se potrudite da počnemo popodnevnu sesiju na vrijeme. Isto tako bih vas htio informirati da stručnjaci koji žele nas napustiti zgradu tijekom pauze za ručak, naravno to mogu učiniti, ali moraju zatim na ulazu se sastati sa osobljem i to između dva i 2 i 3 deset kako bi opet mogli ući u zgradu, inače im se neće dopustiti ulazak u zgradu zbog sigurnosnog režima koji, je trenutno na snazi. Hvala svima i vidimo se ponovo u 2.30.